vjerske slobode. Parlament je izrazio potporu vjerskim manjinama i 4.2.2016. godine usvojili smo rezoluciju u tom smislu u kojoj se govori o istrebljenju vjerskih manjina od strane ISIS-a i istovremeno smo zatražili da se postavi jedan poseban izaslanik za promicanje slobode vjeroispovijesti u ime Europske unije. 6. svibnja 2016. godine predsjednik Juncker je imenovao gospodina Fegela na tu dužnost da bude prvi poseban izaslanik e, za promicanje slobode vjeroispovijesti Europske unije. Europski parlament sada prati situaciju, naročito nestabilnu situaciju u vezi sa vjerskim manjinama i usvojio je čitav niz rezolucija u kojima se osuđuju povrede ljudskih prava u njihovoj cijelosti. Dakle, hvala vam na vašem dolasku i e, S obzirom na vaš mandat e, i na misije koje ste već izvršili u Iraki i u Sudan e, i s obzirom na nadolazeće misije u Egipat i jugoistočnu Aziju. Zamoljeli bismo vas da nam iznesete stanje stvari i svoje nalaze u vezi sa tim stanjem i što očekujete za budućnost. Dakle, slobodno izvolite. Hvala predsjedniče. Srdačno hvala. Dobar dan svima vama. Drago mi je što sam ovdje, ne bih vam želio oduzeti previše vremena. Zahvalan sam što možemo zajedno razmišljati o slobodi vjeroispovijesti. E, opisali ste e, genealogiju ove odluke. E, govorili ste o fokusu na Sudan i Irak Odluka Europske komisije je donijeta prošle godine nakon što je ovaj parlament izglasao rezoluciju o masovnim zločinima protiv jazidija, kršćana i drugih etničkih manjina na teritorijima na kojima vlada ISIS riječ genocid se ne koristi svaki dan, e, ali to je stvarna riječ i e, termin za ono što se događa tamo. E, to je genocid prema parla, Europskom parlamentu, Vijeću Europe, Britanskom parlamentu i mnogim drugim institucijama. Ne trebamo citirati te stavove. Ja sam ovdje da na tome radim. E, sloboda vjeroispovesti i vjerovanja je najbolji mehanizam da se ovakvi zločini spriječe. E, ovo i prošlo stoljeće su puni takovih primjera. Moramo sprečavati zločine. E, slabi smo u zaštiti žrtava nažalost i slabi smo u e, kažnjavanju počinitelja kriminalaca stoga moramo poboljšati e, naše djelovanje moramo imati politiku moramo imati predstavnike instrumente e, za zaštitu E, e, drago mi je što sada imamo smjernice u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, da imamo međuskupinu za to E, imamo danas jedan izvještaj o slobodi vjeroispovesti i vjerovanja u svijetu. Države članice mnogo čine, imamo međunarodnu kontaktnu skupinu diplomata koji se time bave, a imamo i šire međunarodne platforme i institucije e, gdje je to prihvaćeno i gdje je to relevantno. E, što raditi i kako to raditi? E, sloboda e, e, vjere u svijetu, nažalost, nju uživaju samo manjina svjetskog stanovništva prema raznim, raznim usporedbama možemo reći da je situacija alarmantna i da je trend negativan. Mnoge zemlje ograničavaju slobodu vjeroispovesti i vjerovanja